Witam Państwa w części popołudniowej. Myślę... Poštovane kolegice i kolege, poštovani zastupnici, Vjerojatno su neki od nas zaboravili da počinjemo ranije, ranije od 15 sati, takva je bila ranije naša navika. E, teško je mijenjati stvari u četvrtoj godini od našega saziva. No, naši su asistenti ovdje, tako da će oni svoje zastupnike obavijestiti. A mi ćemo krenuti dalje na osmu točku dnevnog reda izlaganje predstavnika komisije o nizu nadolazećih ili nedavno usvojenih delegiranih akata povezanih s poljoprivrednim dijelom skupnog paketa ili paketa Omnibus. Pozdravljam eh, gospodina Pjera Baskua, opća uprava Agri, eh, koji se bavi eh, plaćanjem i potporama. To je vrlo važno područje prijedlog uredbe o financijskim pravilima koja se primjenjuje na opći proračun Unije, takozvana Omnibus uredba, objavljena je u rujnu 2016. Kao dio revidiranog paketa višegodišnjeg financijskog okvira uključivalo je to promjene koje se primjenjuju na sve četiri uredbe ZPP-a. U listopadu prošle godine postignut je dogovor, a 11. prosinca 2017. usvojen je poljoprivredni dio um, uredbe, odnosno paketa na sastanku vijeća za poljoprivredu i ribarstvo i sve je stupilo na srangu 1. siječnja ove godine. Komisija će danas predstaviti pet delegiranih akata, četiri Delegirana akta će se trebati odobriti sljedeći tjedan. Delegirani akt o dobrovoljno proizvodnim vezanim potporama jest nedavno poslan parlamentu. Ja ću dati riječ gospodinu Basku i nadam se da će 15 minuta biti dovoljno za njegovo izlaganje. <laughs> Ako neće biti dovoljno, ako se želite žaliti, molim vas žalite se tajništvu, a ne meni. Želim naglasiti da je uredba Omnibus naša mala reforma. Govorimo ima gospodina De Castro i gospodina Desa. To je mala reforma koja uvodi neka rješenja, rješenja koja su uvedena već ove godine, tako da će poljoprivrednici vidjeti promjene prije izbora. I sada dajem riječ predstavniku komisije. Hvala lijepa predsjedatelju. Dobar dan svima. Potvrđujem, 15 minuta će biti dovoljno za moje uvodno izlaganje. Cilj mog izlaganja je, kao što ste rekli, odgovoriti na poseban zahtjev ovog odbora o delegiranim aktima koji su povezani za poljoprivredni dio uredbe Omnibus. Omnibus uredba usvojena od strane parlamenta i vijeća 29. prosinca 2017. Dakle, krajem prošle godine. I uključuje vrlo važne elemente pojednostavljenja i promjena e, e, kojima je ovaj odbor značajno doprinjeo. Radi se o promjenama koje jačaju neke od schema za potpore. No, to smo sve morali uskladiti i prilagoditi delegiranim aktima. Tako da ću ja ovdje naglasiti da je ovaj zadatak sada više manje usmjeren na tehnička usklađenja vezano za rezultate uredbe Omnibus. Namjera komisije nije ponovno otvarati delegirane akte o svakom pitanju kako bismo e, doista počeli sa pravovremenom primjenom na korist poljoprivrednika i država članica. Dakle, predstavit ću delegirane akte koji su povezani sa uredbom Omnibus. Jedan je već usvojila komisija i nalazi se u procesu ispitivanja, a četiri su u procesu elaboracije i bit će usvojena krajem travnja. Ja ću sada početi sa dva delegirana akta koja su povezana sa uredbom o direktnim plaćanjima. Zatim ću govoriti o E, ruralnom razvoju, zatim organizaciji zajedničkog tržišta, horizontalnim pitanjima i na kraju nekoliko riječi o tajmingu ili vremenskim okvirima. Prije nego što uđem u srž delegiranih akata, važno je naglasiti da je moja prezentacija bila pripremljena E, od strane osoblja u općoj upravi Agri kako bismo vodili raspravu e, u agriju o ovim pitanjima. I ovi slajdovi naravno nisu u potpunosti službeni stav komisije, pogotovo vezano za onaj delegirani akt koji je još uvijek u pripremi. Što se tiče direktnih plaćanja, e, paket Omnibus usklađuje dobrovoljno proizvodne vezane potpore s onim što zovemo blue box ili plava kutija. Radi se o proizvođačkoj ograničenoj schemi. Delegirani akt, akt 639 iz 2014. E, proširenje kako bismo objasnili pravila dobrovoljne proizvodno vezane potpore i definiciju smo povezali sa razinom poteškoća u delegiranom aktu i pravilima koja se odnose na kumuliranje ili zbrajanje potpora. Želim reći da je određena kodifikacija kao i pojednostavljenje e, obaveza za određene države članice i to će biti uvedeno. I na kraju, ali to nije izravno povezano sa omnibusom e, za za konoplju, a na zahtjev država članica uvedeno je plaćanje kako bi e, različito sjeme konoplje bile bilo sačuvano i korišteno na područjima ili površinama koja su odabrana za direktna plaćanja. Ovaj delegirani akt je već usvojen od strane komisije, kao što sam rekao ranije. Sljedeći akt je e, pripremljen vezano za plaćanja za e, ozelenjavanje prema delegiranom aktu i prema promjenama koje se odnose na temeljni akt. Ja ću sada reći E, nešto o definiciji trajnih e, pašnjaka, odnosno trajnih e, travnatih površina. Dakle, kakvi su kriteriji da se travnjak pretvori u trajni pašnjak i uz moguće proširenje tih površina na one dijelove terena koje nisu prikladni za e, izravna plaćanja bili, barem bili do sada. Radi se o potencijalnim promjenama da se prilagodi e, schema omjera i da se pretvore e, trajni, da se pretvore zelene površine u trajni travnjak ili trajni pašnjak. Što se tiče ekoloških područja i kako bismo imali posebna područja od ekološke važnosti, trebali smo usvojiti određena pravila ponašanja koja su koherentna i s tim u svedi imamo amandmane koje šire uvjete na ekološki značajna područja i to prema prirodi ekološki značajnog područja. Miskantus i silfium perfolacium će e, zbog slične prirode biti usklađeni u procesu upravljanja e, prema tlu koje je na raspolaganju, e, koje je slične ili iste prirode, a kada se zemlja nalazi na ugaru. Na taj način ćemo zajamčiti sigurnost poljoprivrednicima prema ovom nacrtu delegiranog akta države članice će morati napraviti popis tih vrsta. Dakle, ovo su dva delegirana akta koja su povezane s uredbom o izravnim plaćanjima. Slično s izravnim plaćanjima imamo i amendmane na ruralni razvoj. Oprostite, izgubio sam prezentaciju, ali nastavit ću govoriti dok se prozirnice ne pojave. Dakle, slično kao kod direktnih plaćanja imamo amandmane na onaj dio koji se odnosi na ruralni razvoj. Radi se o promjenama koje unosi Omnibus uredba. Ovdje imamo tri vrste promjena koje smo uveli i koje zahtijevaju prilagodbu delegiranog akta. Prva se odnosi na opcije pojednostavljenja e, e, pojma ili definicije mladi poljoprivrednik. Drugo se odnosi na podmjere stabilizacije i određivanja prihoda za određeni sektor. I treća promjena se odnosi na pojednostavljena pravila za e, ulaganja koja će biti poduprta financijskim instrumentima kao e, prikladna. Prvo, definicija e, mladog poljoprivrednika. Drugo, fondovi koji trebaju biti prošireni E, kao komercijalni krediti i kao novi stabilizacijski alat za poljoprivrednike iz točno konkretnih sektora i na kraju za ulaganja želimo objasniti mogućnost izuzeća od e, općeg pravila za prikladnost ulaganja. To su neka neke tehničke prilagodbe za delegirani akt o ruralnom razvoju a sada organizacija zajedničkog tržišta. Ovdje Omnibus uvodi čitav niz novih mjera za voće i povrće, mjere koje će provoditi proizvođačke organizacije unutar operativnih programa. Nacrt delegiranog akta donosi detaljna pravila o provedbi ovih novih mjera i o jačanju postojećih koje se odnose prije svega na usavršavanje ili upoznavanje proizvođačkih e, organizacija sa ovim pravilima kako bi se ojačala mreža i razvili novi marketinški kanali i ojačali naravno postojeći uz pomoć zajedničkih sredstava te predlažemo da e, proizvodne organizacije e, pune taj zajednički fond kao mjera za sprječavanja krize zbog e, recimo suše ili nekih drugih e, kretanja e, na tržištu koje doprinose lošoj situaciji na tržištu. Nadalje, pojednostavljenje i jasnoća u nacionalnim financijskim potporama u sektoru voća i povrća. To više neće biti odluka komisije, o tome ćete samo morati obavijestiti komisiju a jasnoća treba biti usmjerena diversifikaciji tržišta, promociji, komunikaciji e, između prikladnih i neprikladnih aktivnosti, e, prevencija krize ili e, djelovanje za vrijeme krize koja je već izbila. Osim toga, nacrt govori o nekim administrativnim pojednostavljenjima koje treba uskladiti među državama članicama i povezati sa godišnjom obvezom izvješćivanja. Nadalje, horizontalni, horizontalne uredbe, primjena rokova plaćanja je od 2018. u Omnibusu premještena na 2019. godinu. I Prema IACS-u, prema dakle prvom stupu imamo posebna pravila kako bismo zakašnjala ili odgođena plaćanja usmjerili prema smanjenju e, plaćanja. Dakle, predviđeno je delegiranim aktom da plaćanja nakon roka od 30. lipnja godine N plus 1 bude e, smanjen prema određenim stopama koje vidite na prazirnici 25% za prvi kvartal, 60% i 100% kasnije kada e, plaćanja idu jako, jako kasno. Naravno, postoji prag od 5, odnosno 2% u prvom stupu. Na taj način ćemo poljoprivrednicima zaraditi određeno vrijeme, a istovremeno poštivati načelo razmjernosti. I moja posebna prozirnica, gospodine predsjedatelju, govori o vremenskim rokovima koje se odnose na ovih pet delegiranih akata. Mi bismo željeli pratiti provedbu Omnibusa za 2018. godinu. Komisija bi željela, odnosno E, smatra da bismo trebali usvojiti i objaviti ove akte što prije bude moguće na korist e, i poljoprivrednika i država članica kako bismo pojednostavnili ili ojačali različite elemente omnibus uredbe. Kao što sam rekao na početku, jedan delegirani akt za dobrovoljna proizvodna vezana, vezane potpore je već usvojen, a ostala četiri delegirana akta vezano za direktna plaćanja, ruralni razvoj, organizaciju tržišta i horizontalne uredbe, dakle ta četiri delegirana akta, kao što sam rekao, bit će usvojena u travnju ili sredinom lipnja ove godine. A objavit ćemo ih prije ljeta, nadam se, ove godine. I nadam se da sam ovom prezentacijom pomogao da se bolje shvate namjere komisije za ova četiri, odnosno pet delegirana, delegirana akta unutar zajedničke poljoprivredne politike. Hvala vam. Bardzo przepraszam, sorry. Rozpoczynamy pytania, wypowiedzi od Pani. Hvala lijepa. Sada ćemo mogućni zastupnicima da postavljaju pitanja. Najprije gospodin De Castro, izvolite. Hvala lijepa. Jedna stvar vezana za samu metodu. Mislim da je ovo izlaganje e, zaista dobro došlo i zahvaljujem gospodinu Basku. Mislim da bi to trebala biti stalna metoda. Drugim riječima, kada god Europska komisija priprema delegirani akt, trebala bi doći pred naš odbor e, da ga predstavi. S druge strane, novosti koje uvodi ova e, omnibus uredba e, su tuka, a ova nam je ovo nam je izlaganje bilo važno kako bismo shvatili e, sve implikacije tih delegiranih akata, jer na taj način ovaj odbor može E, suvereno njima odlučivati. Prema tome mislim da prije nego što li komisija dovrši delegirani akt, da ga dođe predstaviti na naš odbor. Ne radi se ovdje samo o pitanju transparentnosti, već i o tome da će Europska komisija na konkretan način onda bolje moći sudjelovati u izrađivanju tog delegiranog akta. Hvala. E, apsolutno se slažem s kolegom e, Dek. I mislim da je bilo dobro da komisija tako postupi. Gospodine Des, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju i hvala lijepa gospodinu Basku na predstavljanju ovih delegiranih pravnih akata. E, smatram da je točno ono što je rekao kolega De Castro. Komisija bi trebala nas pravovremeno informirati prije donošenja ovih akata, zato što trebamo sve to skupa provjeriti u odnosu na praksu. Ja imam nekih dodatnih pitanja. Mi smo uzeli u obzir neke sadnice, uzeli smo u obzir i biljke koje su nam važne za proizvodnju meda. U Njemačkoj imamo jako puno postrojenja za bioplin. Poljoprivrednici su također tu spremni uvesti neke nove kulture koje bi bile slične medonosnim biljkama i koje bi pomogle s jedne strane proizvodnji a s druge strane i boljoj zaštiti okoliša. Postavlja se pitanje je li to gdje regulirano u delegiranim aktima. Ako nije, vjerojatno će poljoprivrednici imati problema s tim. Isto kao sa miskantusom. Miskantus se može koristiti za grijanje i možemo tu štedjeti na emisijama CO2. To su vrlo važni razlozi zašto se miskantus ovdje spominje, tako da u delegiranim aktima trebamo sve to skupa jasno urediti. Nadalje, što se tiče drugih prilagodbi, treba nam više informacija, pogotovo informacija o trajnim travnjacima ili pašnjacima. Trebamo provjeriti e, hoće li to funkcionirati u stvarnosti, u praksi. Zbog toga trebamo ostati u kontaktu. Tak, tak. Komisija da e, Dragi kolege, gospodinom Desom stvari nisu nikada jednostavne i lake. Gospodine Danten, izvolite. E, hvala lijepa. Ja e, bih se htio pozabaviti organizacijom, organizacijama poljoprivrednika u sektoru voća i povrća. Za vrijeme trijaloga postigli smo politički dogovor vezano za omnibus uredbu oko jednog spornog aspekta o e, dodatku članka 33.3 i uredbe 2013. godine. Radi se o onome što financira operativni e, program u slučaju kriznog razdoblja gdje bi se mogla e, raditi na tome da se tržište voća i povrća učini raznovrsnim. E, vijeće i komisija su to prihvatili i sve to skupa trebalo je zaživjeti. U dopisu od 9. siječnja povjerenik je napisao da će se prihvatiti zahtjev parlamenta i čak je usmeno potvrđeno da će se ovo pitanje, da se ovo pitanje riješilo. Međutim, u posljednjoj inačici teksta otkrio sam da se novim prilogom izmjenjuje e, prilog drugi i da se na taj način dodaje članak 21 koji e, takve mjere za raznovrsnost tržišta u slučaju povrća, u slučaju krize su tu isključene. Dakle, isključena su nova sredstva. To ide protivno onome što je dogovoreno na trijalogu, a ja to smatram političkim dogovorom. Sada se ovim pitanjima bavi u delegiranim aktima, a e, komisija ovdje zapravo opoziva politički sporazum do kojeg je došlo. Bude li trebalo, mi ćemo vam tekste tog političkog dogovora pokazati. Dragi kolege, mislim da ovo što ste upravo sada rekli trebate napismeno uputiti Europskoj komisiji i ja vas čak e, posjećam da tako što učinite. Gospodine Flanagan, hvala lijepa. Kao što je rekao gospodin Des, vrlo je važno da se usmjerimo na ono što se sada točno događa u okviru onoga što smo dogovorili oko te e, cijelokupnog e, postupka Omnibus. Što se pašnjaka tiče, e, koje se e, grmlje, odnosno drveće sada e, smatra prikladnim u tom smislu? I možete li nam reći u koji kriterijima se određuje da je neka travnata površina prikladna da bude pašnjak? Zastupnica Šraje. Hvala lijepa. Imam jedno pitanje koje se odnosi na nizozemsku. U nizozemskoj e, ne možete tek tako koristiti ovaj, pašnjake, e, te travnate površine. Naime, ako zagledam situaciju u Europi, e, negdje ima drugih E, više prostora. Ako imate trajnu travnatu e, površinu, na koji način je možete pretvoriti u pašnjak? Dragi kolege, javljali se još netko za riječ. Mislim da se jedan zastupnik ne javlja za riječ. Pa ćemo ponovno dakle dati sada riječ e, predstavniku komisije, riječ ravljatelju Bastovu. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala svim zastupnicima na e, pitanjima vezanim za e, e, prijedloge izmjena delegiranih akata. Što se tiče postupka i same činjenice da bi komisija mogla doći predstaviti prijedlog e, delegiranog akta. E, mislim da ovo zapravo i nije prvi e, puta, u svakom slučaju dobro ćemo i tekako zapamtiti da nas pozivate da dođete. Zatim, što se tiče primjedbi vezano za korištenje proizvoda za zaštitu bilja, primjerice kada se radi o e, biljkama koje su bitne za pčelarstvo. E, treba dakle e, razvijati biološku raznolikost na područjima od ekološke važnosti u okviru obveze ozelenjivanja. Bilo bi dakle dobro da u praksi postoji jednake, odnosno slične metode u e, ekološkim e, područjima i vezano dakle za biljke iz pčelarstva. A što se tiče e, biljaka koje mogu biti energenti, sve to vezano za zabranu korištenja e, gnojiva ili proizvoda za zaštitu bilja. Po pitanju e, trajnih e, travnatih površina, odnosno pašnjaka i same definicije tih trajnih pašnjaka i definicije iz delegiranog akta u omnibus uredbi su nadavci odlučili proširiti definiciju kako bi se pokrilo i područje na kojem postoje i grmlje i na kojem postoji i, odnosno raste drveće, ali gdje se svejedno može pasti trava. To se odnosi na neke dijelove juga, odnosno sjevera Europe, gdje je nađeno dosta e, zemlje koje e, gdje pasu životinje, ali svejedno tamo ima dosta grmlja. Odlučeno je stoga da se u uredbi Omnibus da mogućnost državama članicama da e, ta područja koje bih nazvao srednjim prelaznim područjima također ubroje u one e, zone za koje se mogu dobivati plaćanje. Tu se naravno nalaze i neke e, ne poljoprivredne biljke kao što su drveća, ali treba znati koliko ih ima maksimalno po hektaru. Odlučuje li se država članica da e, razmjerno primjenjuje dakle uredbu, odnosno da kaže koji dio nije prikladan za poljoprivrednu djelatnost, tada će se u izračunu e, tog razmjernog dijela trebati e, napisati koji e, koliko postoji drveća. Jer koliko smo čuli, u velikom dijelu juga Europe zapravo broj drveća ne predstavlja nikakav problem. Zatim, e, što se tiče biše definicija pašnjaka, e, kriterij oranja se tada primjenjivao. Dakle, čim se zemlja zaore, e, peto, smatra se da je ugar od pet godina prekinut i onda se smatra da je to trajni pašnjak. Ta definicija bila je jako vezana za sudski predmet iz 2015. godine i tu se uspoređuje nova, odnosno stara definicija e, trajnih pašnjaka. Dakle, ono što je prije 2015. godine bio privremeni pašnjak, postoje trajni pašnjak. Sud su, dakle, uveli ovaj dio teksta kako bi pojasnili definiciju i kako bi se bolje lučilo što je trajnija, a što privremeni pašnjak. I e, za kraj, e, što se tiče pitanje gospodina Dantena o kreditu za izvoz. U prijedlogu delegiranog akta, što ga sada pripremamo, predlaže se da se kredit za izvod isključi e, u sektoru voća i povrća. Postoji naime dobar razlog za to, što što je naša interna analiza pokazala da bi potpora e, kreditu za izvoz e, predstavljala prekršaj pravila, kršenje pravila VTO-a. Dakle, e, e, treba dakle vidjeti koje vrste potpore u okviru delegiranog akta mogu dobivati takve e, potpore za plaćanje u sektoru voća i povrća. Hvala lijepa. Zaključujemo dakle ovu točku. Ne, gospodin Flanagan se javlja za riječ. Oprostite, Upravo ste e, govorili o definiciji o materijala koji se može pasti i definicije. Poljoprivrednici koji su govorili o tome e, može mi se određena vrsta e, biljaka pasti. Dakle, e, zanima me kako se definira mogućnost da se nešto pase. Dakle, ne. A osim toga, e, grmlje se može pasti, brsti. E, prema tome, kako vi definirate sada samo grmlje? hvala, zastupnik Hvala lijepa. Ja opet imam dva dodatna pitanja. Dakle, dokument iz 2015. Ja sam nedavno razgovarao sa sucem Europskog suda i on mi je rekao da je sud u mogućnosti donijeti i pogrešnu odluku, a odluka iz 2015. je bila klasično pogrešna. Zbog roka od pet godina prekršeno je pravilo za mnoge travnate površine, odnosno pašnjake. Ja lijepo molim da se ovaj rok od pet godina ukine i da ćemo na taj način uspjeti zaštititi više tla. Ova mjera je bila u potpunosti kontraproduktivna. No, osim toga, još jednom molim gospodina Vaskua da ponovno razmisli je li doista u duhu zaštite okoliša zabraniti zaštitu, zaštitu bilja. odmah nakon sijanja ili poslije toga imamo 300 hektara koji se ne obrađuju. Naši pčelari su vrlo žalosni zbog toga. Komisija jest donijela delegirane akte protiv proteinskih E, biljaka, a sada komisija može odobriti barem jednokratnu zaštitu i onda ćemo na taj način imati 300 e, tisuća hektara obradive površine na radost naših pčelara. I ne možemo 100% zabraniti zaštitu bilja na ovaj način. E, do pana Hvala lijepa. To su zapravo dosta uobičajena pitanja, gospodin Danten. Pa, e, vratio bih se sada na odgovor gospodina Baskua. Ne znam gdje je tu problem e, s VTO-om, jer tu se ne radi o kreditu e, za izvoz, već o kreditima za e, studije tržišta. U tom smislu e, je situacija ovdje drugačija, pa molim da komisija e, pomno pročita sam tekst. Prijedlog e, koji dajemo komisiji E, eto, vidite komisija da danas e, stvari nisu za vas tako jednostavne. E, hvala. Da, jesmo susjedstvu, a drago mi je što sam došla. k Vrlo oprezno ćemo pročitati ovo što je sada rekao gospodin Danten i kasnije ćemo vam e, javiti zapravo kako to tumačimo. Što se tiče proizvodnje e, kukuruza i privremenih pašnjaka, odnosno trajnih pašnjaka, ako sam dobro razumio gospodina Desa, da, Njemačka će od 2020. godine moći uvesti te kriterije oranja kako bi e, bivši e, trajni pašnjaci mogli postati privremeni pašnjaci. Stoga i jest ova e, uredba važna zbog referentnih elemenata koje definiraju trajne, odnosno privremene pašnjake. E, mislim da sam već ranije spomenuo tu koji je stav e, komisije. E, što se tiče gospodina na njegovo pitanje vezano je za vrijes. Je li ta biljka, biljka koja se može brsti, odnosno pasti, pa nije isključeno. Pogledamo li sada sadašnje zakonodavstvo, tu se uključuju i druge vrste, neko grmlje ili pak stabla. Ali to, dakle, ne isključuje vrijez. Prema tome, ono što ste vi sada opisali može se e, smatrati e, proizvodom koji se e, može pasti i može se kao tako klasificirati. Što se tiče broja grmlja, e, ograničenje od stotinu odnosi se isključivo na drveće, a ne na grblje. Države e, članice e, inače mogu se odlučiti da koriste taj razmjeni mehanizam, prorata rata mehanizam za definiciju. Hvala. Hvala lijepo. E, gledam sada mnoge kolege. E, nemojte krenuti u krivom pravcu. Ja sam iz Nizozemske. E, gdje se organiziraju različite proslove i festivali, pa na travnatim površinama, na pašnjacima koji pripadaju poljoprivrednicima i jednostavno ne možete to zaorati zato što se radi o terajnim trajnim pašnjacima. Na taj način se održavaju e, mnoge mnoga događanja u proljeće, pa moramo biti realni uzeti stvarnost u obzir. Ne možemo se samo isključivo baviti a, e, time kako se to odražava na okoliš. Zastupnik Dornanu. Hvala. E, ovo što je rekao gospodin Flanagan o vrijesu, odgovor je pa mm, i da i ne, možda da, možda ne. Mene zanima što točno kaže komisija, jer e, mnogi e, uzgajivači iz moje regije se zaista čude da se vrijest ne smata e, stalnim stalnim takvim biljkom. A postoji i slične biljke za koje bi se također trebalo znati u kojoj su kategoriji. Hvala lijepa. Izvolite, ravnatelju. E, odgovorite na pitanje. Za slučaj to ne možete učiniti sada, možete naravno to učiniti kasnije napismeno. Hvala lijepa, oprosti odgovorit ću na francuskom. Da, mi je jasno da e, vrijez i slične biljke, odnosno površine pod tim biljkama, koji se koriste kao pašnjaci mogu se smatrati trajnim travnatim površinama, ali na državama članicama je u ovom slučaju francuskim vlastima da odluče e, koje područje primjene i što ulazi u područje primjene takvih površina. Prema tome, moj je odgovor kristalno jasan. Hvala. Ne, još se i gospođa Šraje želi javiti. Pa, bilo bi mi drago da dobijem pismeni odgovor na moje pitanje. To želim. Obično to ne radimo na taj način, ali ovog puta želim da bude tako. Hvala. Dakle, zamolit ćemo komisiju da vam odgovor prenese pismeno. I isto tako molim vas za slučaj da imate bilo kakav problem, e, da ih uputite komisiji, jer kad god neki zastupnik uputi pitanje, uvijek dobije odgovor. E, to omogućuje istovremeno da se pitanje uputi stručnjaku za određeno područje. Mislim da bismo češće morati koristiti tu mogućnost da pitanje upućujemo pisanim putem. Hvala lijepa, gospodine ravnatelju. Oproste, htio bi se samo vratiti na jedno pitanje. Mislim da nisam u potpunosti shvatio pitanje vezano za e, trajne pašnjake. E, u svakom slučaju rado ću na njega odgovoriti, međutim htio bih ipak pojasniti e, kako bismo izbjegli nesuglasice. Nakon eh, predmet postupka pred sudom 2015. godine, eh, stalni pažnjaci mogu se preorati eh, svake godine i dalje se mogu smatrati trajnim pažnjacima zahvaljujući upravo tom sudskom postupku. Iako, dakle, ima cijeli jedan aspekt vezan za ekološke aspekte, e, hvatanje ugljika i tako dalje, odnosno ponore ugljika. Dakle, prema omnibus uredbi, kada se trajni pašnjak ore, onda ga se ne može smatrati trajnim pašnjakom. E, to je jedino pojašnjenje i jedina izmjena u odnosu na to obilježje. Od sada kada budemo govorili o trajnim pašnjacima, morat ćemo smatrati da su to oni koji se nikada ne oru i e, koji imaju period ugara od pet godina i tako dalje. A e, sasvim je drugačije kada se radi o oranju, dubokom oranju i e, općenito kada se koristi za mnoge e, poljoprivredne aktivnosti. Ali bilo bi dobro da pisanje, u pitanje uputite pisanim putem i tako ćete dobiti i odgovor. Hvala. E, molim vas da svoj odgovor također pošaljete tajništvu, a tajništvo će ga potom proslijediti svima nama, jer ova tema je doista zanimljiva i sve nas zanima odgovor, a ne samo one koji su postavili pitanje. Gospođa Mekinis, hvala vam i imam pitanje. Postotak se određuje na nacionalnoj razini, a ne na razini pojedinog poljoprivrednog gospodarstva, kada je riječ o ovim trajnim travnjacima. Dakle, sada prema onomu što vi kažete, to bi ovisilo o pojedinačnom poljoprivrednom gospodarstvu i to je velika razlika, pa nam eh, je potrebno jedno dodatno objašnjenje, a vjerojatno i nova rasprava na tu temu. Hvala. Bojim se da možda nisu svi dobro razumjeli vaše pitanje. Pa evo nije mi potreban odgovor ovog časa, ali pitanje je sljedeće. Sada na jedan određeni način mjerimo trajni travnjak i u usporedbi sa ovima što sam čula od komisije tu ćemo imati značajne promjene i Predlažem stoga da nam komisija na tu temu pripremi dokument u kojemu će odgovoriti na pitanja kolega i kada dobijemo taj dokument, tu biješku, onda možemo održati novu raspravu jer će to imati posljedice na proizvođače, na poljoprivrednike u našim regijama, a ja nisam dobro shvatila sve detalje e, koje je komisija iznijela. Dajem riječ ravnatelju. Da, evo, vrlo rado ćemo vam odgovoriti u pisanom obliku, ali želim ponovno pojasniti. Kada je riječ o ovoj obvozi koja je uključena i koja se odnosi na trajni travnjak i ozelenjivanje, riječ je o omjeru koji se definira na nacionalnoj razini. A ako je država članica, ona želi, ona to može definirati i na regionalnoj razini. I brojne države su odlučile izračunati tu, taj referentni omjer na način da ako poljoprivrednik želi trajni travnjak i dio svojeg poljoprivrednog gospodarstva želi prenamijeniti i to kompenzirati pojavom novog trajnog travnjaka, onda se poštuje obveza ozelenjivanja na makro razini ili na nacionalnoj ili na ili na regionalnoj razini. Dakle, definicija koja se može uvesti, to je opcionalno za države članice. Dakle, nova definicija koja se može unijeti će imati utjecaj na taj referentni omjer i to treba poštovati na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Jedina pojedinačna obveza odnosi se na trajni travnjak koji je klasificiran kao e, trajni travnjak koji je ekološki osjetljiv. I tu obveza održavanja trajnog travnjaka se definira na razini parcele. Dakle, imamo dvije obveze. Prva je na makro razini, regionalnoj ili državnoj, a druga je na razini parcele, odnosno na razini poljoprivrednog gospodarstva. Nadam se da je to jasno. Gospođa Šrajer je imala jedno dodatno pitanje. Zadovoljna sam odgovorom koji sam dobila od komisije. I kada je riječ o situaciji u Nizozemskoj, imamo područje obuhvaćena Naturom 2020, i iznenada se Europa e, ljuti na nas, dakle predlažem da se održi međunarodna dobra rasprava kao što je predložila zastupnica Migines. Hvala vam, hvala komisiji, hvala ravnatelju na ovoj razmjeni gledišta. Mislim da je ona doista potrebna i svima nam je od koristi. I nama, nadam se i komisiji mi kao zastupnici smo bliže poljoprivrednicima, naravno nemojte to shvatiti kao kritiku upućenu na vaš račun, nego jednostavno stvari tako stoje. Hvala ravnatelju, hvala i drugim predstavnicima Europske komisije. A sada prelazimo na sljedeću točku. Razmjena gledišta s predstavnikom komisije iz glavne uprave Sante o brazilskom sustavu sigurnosti hrane trenutačno stanje. Žona z na z na Dobili smo zahtjev i to zbog nadolazećeg posjeta našeg izaslanstva Brazilu. Kada je riječ o pitanjima povezanima sa javnim zdravljem, naš odbor želi osigurati ravnopravne uvjete između europskih i brazilskih subjekata kada je riječ o sigurnosti hrane. Zadovoljstvo mi je pozdraviti Kristinu Laso Sanz iz glavne uprave Sante, koja će nam sada održati izlaganje. Europsku komisiju predstavljaju gospođa Kristina Lasa Sanci, gospodin kojen Van Dijk, također iz glavne uprave Sante. Ne znam hoćete li podijeliti vrijeme ili će samo jedan, jedno od vas održati izlaganje, ovisi o vama. U svakom slučaju, zanima nas vaše stalište, izvolite. Thank you, Zahvaljujem. Dobar dan svima, članovima odbora. Ja ću držati uvod, dati kratki uvod, a moja kolegica koja se bavi pregovorima s Mercosurom u ovom području može dati dodatne komentare tijekom rasprave. Reći ću vam nešto o trenutačnom stanju i dati kratak pregled e, što je komisija poduzela u odnosu na Brazil koje su to mjere koje planiramo provesti kako bismo osigurali potpunu zaštitu naših građana i također ćemo istaknuli, istaknut ćemo rezultate naših mjera. Vratit ću se na ožujak 2017. kada je komisija obavještena o medijskim napisima o istrazi o prevari sa mesom u Brazilu, a riječ je o e, inspektoratima u Brazilu i riječ je o lažnim dozvolama i inspekcijama klaonica. To je bila operacija Karna Fraka. S obzirom da je situacija izazvala ozbiljnu zabrinutost zbog sigurnosti uvezenog mesa iz Brazila u Europsku uniju, komisija i države članice su istog časa uvele mjere. Prva mjera bila je suspenzija obustava uvoza mesa i to je veoma brzo popraćeno i uklanjanjem tih e, objekata sa popisa koji smiju uvoziti u Europsku uniju. Također smo pojačali nadzor pri uvozu, što znači da su sve pošiljke iz Brazila fizički pregledane i 20% pošiljaka je također testirano na mikrobiološki kako bi se utvrdilo postoje li u njima salmonela. I Također smo im i koje troškove su snosili e, uvoznici. Te mjere su samo dodatak postojećim mjerama koje već postoje. Svi proizvodi od mesa koji se nalaze na granicama Europske unije prolaze kroz različite kontrole prije nego što se e, puste u, za promet u Europsku uniju. U svibnju 2017. komisija je provela, provela, provela reviziju kako bi evaluirala procjenu i kontrolu životinskih proizvoda iz Brazila koji se uvoze u EU. Brazil nije autoriziran za uvoz, izvoz svinjetine, već samo za govedi, određene vrste govedine koja dolazi iz specifičnih objekata. Ishod naše revizije je izazvao veliku zabrinutost, uključujući činjenicu da, su se odre, da određene preporuke nisu poštovale. Nakon te revizije brazilske vlasti se tražilo da pruže sveobuhvatan akcijski, da osiguraju sveobuhvatan akcijski plan i da djeluju u skladu sa preporukama Europske komisije i da redovito izvješćuju komisiju o napretku provedbe mjera. Međutim, zbog skandala sa mesom i utjecaja na vjerodostojnost kontrola, i zbog ishoda revizije, komisija je uvela određene mjere. Spominjem pismo povjerenika Andrije Kutisa kojim se traži da se uvedu snažne mjere. Prvo, da se ukloni e, konjsko meso i svi objekti koji izvoze konjsko meso sa popisa operatera koji to smiju raditi. Drugo, zabranilo se da se na popis dodaju novi objekti kojima se odobrava uvoz u Europsku uniju i također se od Brazila tražilo da uvedu 100% makrobiološku provjeru prije izvoza. Dakle, na granici provjeravamo proizvode, ali od Brazila smo tražili da se, proiz, da se, da se provjeri 100% proizvoda prije uvoza u Europsku uniju kako bi se utvrdila prisutnost salmonele i kako bi sve bilo u skladu s europskim zakonodavstvom. Te mjere je Brazil i prihvatio. Što se tiče preporuka i akcijskog plana brazilskih vlasti nakon naše revizije iz svibnja, zato je trebalo pola godine i zato je komisija odgodila reviziju koju smo najavili za prosinac i ta revizija je odgođena za siječanj ove godine. Ta revizija je dakle provedena od 22. siječnja do 5. veljače ove godine, a ishod rezultati pokazuju da je doista su poduzete mjere da se one i dalje poduzimaju kako bi se riješila otvorena pitanja. I zbog toga smo vidjeli drastična poboljšanja. Komisija će sada preispitati situaciju u svijetu u svjetlu e, rezultata revizijskog izvješća i također nakon reakcije brazilskih vlasti na to izvješće. U svakom slučaju i dalje ćemo pomno pratiti napredak mjera i njihovu učinkovitost. Također, pojačane kontrole koje sam malo prije spomenuo i dalje su na snazi i do ovog trenutka oko 22.000 pošiljaka je testirano, a to uključuje 5.713 laboratorijskih testova. Također 5. ožujka, dakle nedavno, komisija je obaviještena od strane brazilskih vlasti o trećem dijelu istrage u okviru operacije Karnafraka. To je povezano sa prijevarom koja, se odnos, koja uključuje tri objekta i tri laboratorija gdje se gdje postoje određene manjkavosti, odnosno pokušalo se manipulirati rezultatima laboratorijskih testova. Komisija je potaknula brazilske vlasti da pruže detaljne informacije o toj situaciji i pogotovo o mjerama koje se odnose na objekte i na laboratorije koji su implicirani u, tu, u taj skandal, u tu prijevodu. Drugo, kada je riječ o certifikaciji, tražili smo da se dakle, suspendira certifikacija i da se povuku sve pošiljke koje još nisu bile E, predane za izvoz, a koje dolaze iz tih objekata, a isto vrijedi za sve pošiljke koje su prošle kroz laboratorijske testove od strane laboratorija umješanih u prijevaru. I to se tražilo da, tražilo se da Brazil do 9. ožujka to učini. Brazilske vlasti su u roku izvijestile komisiju i 15. veljače smo dobili dodatne informacije. Dakle, situacija je sada sljedeća. Tri laboratorija više ne rade. Dodatne kontrole su uvedene za službene laboratorije koji su akreditirani za provjeru laboratorijskih rezultata privatnih laboratorija i također imamo obustavu ne samo za tri objekta koje su obuhvaćena izvješćem, već i za sve druge objekte dva su iz poduzeća BRF i temeljem zahtjeva komisije Brazil je dakle proširio suspenziju na sve objekte BRF-a koji su izvozili u EU. U bliskom smo kontaktu sa Brazilcima, ne samo kako bi e, smo dobili informacije o istrazi, već i kako bismo pomno pratili koliko se pridržavaju uvjeta suspenzije različitih, e, rada različitih objekata. Imat ćemo sastanak sa državama članicama sutra i Brazil će također biti jedna od tema na dnevnom redu. Jasno je da je komisija pomno pratila ovu situaciju i poduzela stroge mjere kako bi zaštitila zdravlje europskih građana. Nastavit ćemo na isti način, kontaktiramo sa brazilskim vlastima i komisija će temeljem dodatnih informacija koje dobijemo ostati otvorena i spremna poduzeti dodatne mjere potrebne za očuvanje zdravlja naših građana. Hvala. Hvala vam. Lijepa. Sada slijedi vrijeme za pitanje pitanja i komentara i komentare. Prvi govornik. Hvala lijepa, hvala na <clears throat> komisiji na ovom izlaganju. Iz onoga što sam posljednjih dana čitao, nameću mi se zapravo tri vrste pitanja za komisiju. E, jedno sanitarno pitanje i same laboratorijske analize. Čini se da su laboratoriji koji su načinili analize dale lažirane rezultate. Ima li komisija vlastite analize koji su načinili europski laboratoriji? Ne radi se ovdje samo o salmonelozi, već i o drugim problemima. Otkrio sam primjerice da je Južnoafrička republika E, također e, načinila laboratorijske analize na listeriozu gdje su rezultati bili pozitivni. To je prvo pitanje. Drugo pitanje, e, dužnosnici iz Brazila s kojima ste u kontaktu, naime, evropske norme traže da u svakoj klaonici bude veterinar, te da se rade obdukcije, može ih obaviti i netko drugi, ali treba nadzirati veterinar. Smatrate li da je obuka osoblja koja se bavi takvim analizama i tim poslovima dovoljna u Brazilu? A posljednje pitanje je vezano je za prehranu životinja. Naši E, proizvođači su podvrgnuti čitavom nizu obveza i kriterija. Da li ono što se vidjelo u Brazilu dolazi do zaključka, dolazi se do zaključka da se primjerice hormoni e, niti e, druge stvari ne dodaju u životinsku hranu. I tko je napravio takve analize? Brazilski ili vaši E, vaši e, stručnjaci. A sad gospodin Dornanu. E, dobro je pozivati se na europske kriterije za zdravstvenu ispravnost hrane, ali mislim da Evropa mora kontrolirati uvoz. U trgovinskim sporazumima postavljaju se pitanja carina, međutim također se treba postaviti pitanje sanitarnih normi zaista je nužno kada se sklapaju takvi sporazumi e, da se to uzme u obzir. Također je jako važno kako se provodi nadzor. Kada se pitanja zdravstvene ispravnosti gledaju, e, klanja, čuvanja mesa i e, mnogo toga vezano za to, ne može se napraviti na aproksimativan način i e, što Europska komisija namjerava napraviti kako u Europu više ne bi dolazilo pokvareno brazilsko meso ili pokvareno meso iz nekih drugih zemalja. Razgovarao sam sa jako puno ljudi u svojoj izbornoj jedinici, i, ali nitko mi još nije prišao i pitao me mogu li se nekako, <laughs> možemo li nekako dobiti govedinu iz Brazila? Dakle, otkud ta potražnja? Služimo li mi ovdje građanima ili kome? Jer u moj izbornoj jedinici nitko baš nije zainteresiran za brazilsko meso. Mislim da sami možemo proizvoditi govedinu. Kao da imate jako dobar izvor kod kuće, ali onda idete do obližnje lokve u koje je možda urinirao pas i odlučite probati vodu iz te lokve. Dakle, imamo već u Europi nešto što je sasvim dobro i savršeno i u skladu sa visokim normama. Zašto sada idemo negdje drugdje tražiti nešto što je manje kvalitete? Možete li mi to objasniti? I također, koliko tona govedine već sada dolazi iz tih zemalja? Na jednom sastanku sam čuo da se radi o ogromnoj količini govedine. Razgovarao sam i u Irskoj sa određenim ljudima i na, nitko ne zna točnu količinu. Koliko je koliko točno tona tog proizvoda, kojeg nismo nikada ni tražili, se uvozi u Europsku uniju. Eto, to me zanima. I također, kada je riječ o e, sanitarnim postupcima, je li to povezano sa pregovorima s Mercosurom na sastanku sa gospodinom Clarkom, na, smo svi govorili jednu te istu stvar. Rekli smo da to ne želimo. I druga strana je rekla možda to ne želite, ali to ćete dobiti. Dakle, zanima me od kuda ta potražnja? S kime ste se sastali danas, prošli tjedan, mjesec ili godinu, a tko vam je rekao, uh, baš mi se jede brazilska govedina, a ne europska govedina, za koju znamo od kuda potječe, a ne znamo od kuda točno dolaze ovih proizvodi iz lana ne znamo njihovo podrijetlo. Hvala lijepa. Zahvaljujem Europskoj komisiji na svim informacijama koje smo nam dali. Naravno, imamo čitav niz pitanja. Jutro smo govorili o dobrobiti životinja, primjerice. Možemo se zato pitati e, koliko govedine izvozi Europa, a koliko govedine Europa uvozi. Naša je govedina možda vrlo dobre kvalitete, te poštujemo okoliš, a isto tako imamo čitav drugi niz kriterija koje primjenjujemo. Osim toga smo i konkurentni na nivou cijena. Međutim, kada uvozimo, uvozimo proizvode e, proizvedene sa znatno nižim normama, pod znatno nižim normama. Pa zašto onda to radimo? Jer samo pogoršavamo situaciju vezane za klimatske promjene. Možda je već došao čas da Europska unija ne samo bude tu da imamo dobar e, kvalitetu proizvoda, već da e, jamčimo cijeli proizvodni ciklus koji će biti podvrđen. Dakle, zdravstvena ispravnost hrane i uvjete proizvodnje i uvjete na okoliš. A e, zemlje koje žele izvoziti u Europsku uniju ne zasnivaju se na istim kriterijima. Treće zemlje krše e, neke od trećih zemalja, dakle krše naše norme, proizvode jeftinije i e, nemaju iste karakteristike proizvodnje. Uvozeći iz tih zemalja jednostavno dajemo podršku onim zemljama koje ne poštuju zaštitu okoliša, niti druge kriterije. Kad se radi o energetici, već pokušavamo uvesti dobre e, standarde i praviti dobar izbor. Evropska unija ima vlastite norme i e, postoji mogućnost trećih zemalja da dolaze na naša tržišta ne poštujući te iste norme. Želimo li se dakle boriti protiv e, klimatskih promjena, želimo li primjenjivati iste norme, moramo sve učiniti kako bi pravila igre bila ista za sve. Došlo je vrijeme da se to primjeni. Zastupnik Agiju, hvala. Ovo je zapravo jedna jako zastrašujuća tema o sigurnosti hrane i sigurnosti mesa koje dolazi iz Brazila. Zapanjujuće je čuti da su brazilski laboratori spremni manipulirati rezultatima testova i reći da je njihovo meso sigurno, a nije sigurno. Inače, ne volim <laughs> zahvaljivati komisiji, ali ovom prilikom doista želim zahvaliti što su ovo iznijeli na svjetlo dana. Kada je riječ o uvozu morate imati i izvoznika. Kolega Flanagan je rekao, pa tko bi normalan htio jesti uvezano meso, ali netko očito to radi. I komisija zna tko zapravo su uvoznici brazilskog mesa. Oni, sigurno, oni postoje, netko mora platiti brazilskoj vladi. I u ovom odboru se osjeća strah od jeftinog uvoza, što nije iznenađujuće. To znači da i označivanje treba biti bolje kako bi potrošač razumio i znao što konzumira. I moramo uvjeriti prodavače o prednosti domaćeg mesa i posramiti ih na neki način kako ne bi prodavali stranu govedinu. Tu postoji prostor za djelovanje jer kada je riječ o uvozu, možete nešto učiniti, možete se pobrinuti da, zdrava bude, da hrana bude zdravstveno ispravna i sigurna. Dakle, može li nam komisija reći tko točno kupuje to uvezeno meso? Hvala. Ja, vielen Dank, äh, die Kommission, aber ich finde die grundsätzlichen Fragen Hvala lijepa. Zahvaljujemo komisiji, ali mislimo da se nismo dotaknuli najvažnijih pitanja. To je, na primjer, pitanje korupcije. Korupcija nije razjašnjena. Možemo li to uopće usporediti? situaciju u Brazilu i situaciju u, u, situaciju u Europi. Dakle, korupcija je ključna šef vlade je pod velikom sumnjom da je sam ponudio nekakvo takvo prijevarno rješenje. Dakle, imamo ovdje poteškoća. Izgubili smo iz vida veću širu sliku. Sva su pitanja već postavljena. Možemo li doista znati odakle je meso je li meso možda došlo od životinja koje pasu na travnjacima ili na nekom zemljištu koje smo dobili sjećom šuma kako se te životinje hrane. U Brazilu imamo dozvoljenih 20 vrsta pesticida koje u Europi više nisu dozvoljeni. To se uopće ne može dakle izbori, uspoređivati e, što je sa antibioticima i drugim dodacima. to u Europi uopće više nije dopustivo. Vi govorite o malim, malim sekvencama, malim odsječcima i ne vidite cijeli problem. Problem je ogroman. Vi kažete da ste masivno kontrolirali meso. Koliko je mesa onda vraćeno? Nisam dobio na to odgovor. Koliko je mesa vraćeno jer nije prošlo kontrolu? I što ćemo dalje raditi? Hoćemo li uvoziti još više? A govorimo o stotinama tisuća tona Dakle, dimenzije tog problema su potpuno različite. Ja doista nisam dobio niti jedno zadovoljavajuć, niti jedan zadovoljavajući odgovor na najvažnija pitanja. A u Brazilu recimo imate obiteljsko gospodarstvo 280 hektara sa preko stotinu grla stoke je li to prava slika Brazila. Ja sam za posjetu tražio da možda odemo pogledati nešto drugo i da krenemo tražiti e, vladu i njene probleme. Hvala lijepa predsjedatelju gospođa Aguilera Garcia. Htjela sam nešto reći o problemu s goveđim mesom, a isto tako sam htjela e, reći nešto o peradi koja nam dolazi iz drugih regija. Dakle, uvoz peradi i e, drugih e, sličnih proizvoda Imali smo mnogo problema s tim. E, bilo je i određenih restrikcija, ograničenja. Možda možemo čuti nešto više. Dakle, osim problema sa govedima, imamo i problema sa peradi. Ja sam bila dio surovih pregovora, dio delegacije u Brazilu. Velike su razlike što se tiče dobrobiti i zdravlja životinja između nas i Brazila. Razlike su u parametrima, razlike su u poljoprivrednim gospodarstvima koja često mijenjaju svoje postupanje da bi zadovoljili Mercosur, međutim naši su standardi vrlo visoki i kada je delegacija Mercosura bila u Brazilu, e, uvjerila se u te razlike. Sanitarna pitanja su važna, ali bih posebno htjela ponovno pitati kako kontroliramo uvoz peradi vezano za sanitarne probleme koje smo imali. Madame Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, anderen hebben het al gezegd. In Europa zijn Hvala vam. Doista smo strogi kada je riječ o okolišu i dobrobiti životinja i puno drugih stvari. I izgleda da, ali izgleda da ugrožavamo vlastitu industriju proizvodnje mesa. I kako to zaustaviti? Antibiotici se koriste u, i u mesu i puno ljudi nam se smije. Kada je riječ o peradi, komisija jest poslala obavijest o tome kako se baviti nepoštenim trgovačkim e, praksama i kako primjenjivati inicijative u odnosu na strana ulaganja. Međutim, kada pogledamo reviziju relevantne direktive, čini se da komisija ne shvaća kako zapravo gura u stranu europske proizvođače zbog među vanjske konkurencije. Može li nam komisija objasniti zašto su uvažili preporuke iz pisma šest stranih proizvođača i to na štetu naših europskih proizvođača. Jer upravo o tome govorimo. Uvozi se meso, uvozi se perad iz Brazila, a taj uvoz zapravo formira pritisak na naše proizvođače. Brazilci imaju uvoznike u Nizozemskoj koji djeluju pod njihovim uvjetima. Eto, pročitajte to pismo u ostalom, ali dakle, to je njihova metoda. Oni imaju svoje ljude u sustavu i na taj način uspijevaju progurati te proizvode u Europu. I evo, doista mislim da se tako nešto ne bi smjelo događati. Gospođo Miller, Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala komisiji na ovom izvješću. Doista je to tema o kojoj puno trebamo raspravljati. Čujem da postoje laboratoriji koji krivotvore svoje certifikate, pa se onda pitam na što onda mi konkretno moramo paziti kada odemo kao delegacija našeg odbora u Brazil? Kako funkcionira brazilski sustav kontrole, općenito govoreći? Ja pamtim onih 10%, 10% životinja koje doista možemo slijediti od rođenja do klanja. No, ovdje jasno moram reći da se radi o sukobu različitih standarda, različitih e, mogućnosti konkuriranja na tržištu i na veliku štetu poljoprivrednika iz Europe. Ne možemo dozvoliti potpisivanja sporazuma gdje se radi o stotinama tona govedine ili peradi kada znamo da potrošnja mesa u Europi pada i da nam onda stižu proizvodi na tržište koje ne zadovoljavaju naše standarde. Mislim da trebamo odrediti jasna pravila i takve stvari spriječiti. Oznaka Evropsko meso ili meso koji dolazi izvan Evropske unije je premalo da smo se borili protiv situacije koju sada imamo. Ja sam prije šest godina bila u Brazilu i gdje god smo bili su nas uvjeravali PowerPoint prezentacijama da je u Brazilu sve divno, da nema sjeće tropskih prašuma. Onda znamo što i koliko vrijedi jedna njihova potvrda ili certifikat manje od papira na kojem je otisnuta mi trebamo zaštititi naše potrošače ili se ne odlučiti potpisivati takve trgovinske sporazume o tolikim ogromnim količinama mesa koje kod nas uopće neće niti biti konzumirane. Oui, merci, le, <clears throat> Hvala lijepa. Za nekoliko dana će E, izaslanstvo našeg odbora otići u Brazil. U tom bi smislu bilo jako dobro da nam Europska komisija da vrlo detaljnu analizu onoga što se tamo događa. Hvala im inače na ovom izlaganju, ali e, moramo reći naravno svatko na svoj način e, gleda na trgovinu. E, svatko ima drugačije viđenje slobodne trgovinske razmjene i e, što je pravična trgovina. Ali imamo dosta sumnje o tome kako se objavlja uzgoj, kako se kako izgleda socijalni aspekt u poljoprivredi, hormoni u e, prehrani, antibiotici i tako dalje. Ne, moramo se vratiti na onome što se dogodilo vezano za ove prevare u Brazilu. E, Europska komisija bi trebala imati određenu količinu opipljivih konkretnih elemenata e, kako bismo dobili zaista točne podatke vezano za njihove istrage. A kao što je rekla gospođa Meginic, puno toga se dovodi u pitanje, recimo pod kojim uvjetima se žive životinje, odnosno životinski leševi prevoze. Htio bih više o tome saznati iz usta komisije. Mi se tim pitanjima bavimo u Europi, ali kakva je situacija u Brazilu? Hvala lijepa predsjedatelju. 2015. mislim, ili oprostite, ne, 2005. smo bili u Brazilu. Pa mi se čini kao da ponovno imamo istu raspravu ili da je sad situacija još gora jer govorimo sada o velikoj razini korupcije u mesnoj industriji. To nas zabrinjava. Ono što je dobro je da su brazilske vlasti to otkrile ili nam barem rekle nešto o tome. Tako da se ja sad pitam koliko je sigurna komisija u to da je korupcija iskorjenjena iz sustava. I drugo, provjere što mi možemo učiniti s evropske strane. 100% inspekcije, to sam čula, i označavanje u maloprodaji. Jako puno tog mesa ne ide u maloprodaju, ide u gostiteljstvo usluge usluge, ugostiteljski hoteljerski sektor, tako da ostaje anonimno, da tako kažem, i uopće ne znamo što jedemo. Situacija je tu malo kompliciranija, nema tu e, oznake na, svakom, e, na svakoj isporuci ili na svakom komadu mesa. Hvala vam lijepa. Može li sada komisija odgovoriti na pitanja koja smo čuli? Hvala. Hvala na pitanjima koja ste postavili. Pokušat ću proći kroz sva. Ako sam nešto zaboravio, molim vas da me podsjetite pa ću odgovoriti. Mislim da je na početku vrlo važno reći da to nije kriza Evropske unije, već je kriza u Brazilu. Iznimno je važno reći da u Europskoj uniji imamo sustav koji funkcionira, jamči visoku kvalitetu, pripremni, su za, pripremni smo za reakciju u hitnim slučajevima, ali ista stroga pravila postavljamo i na uvoz. Europa nisu otvorena vrata kroz koja svatko može proći. Naši uvjeti za uvoz su vrlo strogi, vrlo konkretni E, tako da je iznimno važno znati da su uvjeti za uvoz proizvoda koje mi namećemo jamče zaštitu naših visokih standarda. Drugo, imamo i revizije, posebne kontrole. U ovom slučaju 2017. se odvila takva posebna revizija i tu smo došli do ozbiljnih rezultata, tako da postoji u Europi sustav kada idemo e, na teren u državu koja izvozi, tada imamo akcijski plan, preporuke i e, praćenje, nastavak svega toga. Tako da i u ovom slučaju imamo dovoljna jamstva oko proizvoda koje uvozimo, e, ako nisu sukladni, imamo aktivnosti kojima e, se treba podvrnuti e, treća država i ti su akcijski planovi strogo provedeni. Pitanje vezano za laboratorije. Da, to sam već spomenuo uvodno bilo je jasno da su neki rezultati laboratorija bili izmjenjeni, frizirani da tako kažem. Ne možemo imati 100% provjere. To radimo u kriznim kontrolama, imamo provjere 20%, radimo laboratorijske analize na salmonelu. Zašto samo na salmonelu? Zato što je to povezano s rezultatima prijevare koja se odvijala prije svega u sektoru peradarstva. I tu imamo salmonelu koja je dolazila u svježem mesu i u pripravcima od peradi. E, radimo dodatnih 20% provjera na pošiljke na samoj granici kako bismo se uvjerili da su certifikati originalni i da provjera odgovara stvarnosti. E, količina uvoza. Pitanje na koje teško mogu odgovoriti. Ali mogu vam reći podatke koji su sada predavnom o uvozu. Uvoz, podaci za 2016. Cijelo, cijela količina mesa, perat, konjsko meso, govedina 575 tisuća tona. ako pogledamo potrošnju u EU, tada imamo podatak da je ukupna potrošnja eh, kombiniranog svih, svih vrsta mesa, svinjetine, govedine, piletine, 43 milijuna tona. Tko pojede sve to meso, to vam ja ne mogu reći. Ali Postoji očito potražnja za mesa. I moj podatak u usporedbi sa ukupnom potrošnjom mesa je zaista ograničen. Dakle, uvoz iz Brazila. Nadalje, konkretno pitanje o zaštiti standarda u odnosu na hranu u Brazilu. U uvodu nadam se da sam jasno rekao da komisija temeljem informacije brazilskih vlasti. Naravno nismo bili prezadovoljni u ožujku da o tome nismo znali ništa unaprijed, tako da je sada brazilska vlada to ispravila. Primili smo sve informacije temeljem pravila i mjera koje oni provode. E, želimo dobiti proizvode koji su sukladni našim standardima i pravilima. Onda pitanje antibiotika. Kao što znate, u Europi imamo zabranu korištenja promotora rasta od 2006. Antimikrobna otpornost je jedan od prioriteta komisija, a usvojili smo akcijski plan prošle godine. Kada govorimo o korištenju antibiotika, proizvodi koji dolaze u Europsku uniju moraju zadovoljavati naše standarde, odnosno ne sadržavati rezidue antibiotika, što je dio našeg sustava u Europi. Imamo onaj odobreni plan za rezidue. Dakle, svi koji izvoze u Uniju moraju zadovoljiti temeljni zahtjev da proizvodi trebaju imati plan za rezidue i to treba svake godine provjeravati. Dakle, u ovom slučaju Brazil svake godine treba podastiti rezultate svog plana za rezidue. I tek ako su ti rezultati u redu, tada se smije uvoziti. Ako, mi, ako nam se čini da ti planovi ili plan za rezidue nisu sukladni, tada možemo ukinuti dozvolu za izvoz određene države u EU. Što se tiče nalaza revizije, moram reći da revizija i nastavna revizija koju smo napravili u siječnju ove godine trebala je provjeriti preporuke i nalaze iz svibnja. Dakle, to nije bila cjelokupna revizija, nismo išli na poljoprivredna gospodarstva ili na farme, nismo provjeravali cijeli sustav u Brazilu, već smo naprosto se vratili na plan aktivnosti koje je predstavio Brazil u svibnju 2017. E, htjeli smo e, provjeriti jesu li obveze e, koje je Brazil zajamčio doista i provedene. Osim toga, pitali ste me za raspravu oko potpistivanja trgovinskih ugovora. To izlazi iz moje nadležnosti. Ja ću naravno vaše pitanje predati dalje relevantnim osobama, pa ćete onda dobiti odgovore na ovo konkretno pitanje. Zatim je uslijedilo pitanje što će se dogoditi pri posjeti u Brazilu, barem sam ja to tako razumio. Mogu li dati kakav savjet ili reći nešto više o problemima? Ja jedino eh, mogu reći da smo se mi usredotočili na proizvode koje Brazil izvozi u Europsku uniju. U samom Brazilu su svjesni da mi ne dozvoljavamo hormone, niti neke rezidue, a ako vi tijekom posjete imate priliku, važno je usredotočiti se na one dijelove lanca koji su ovlašteni za izvoz u Europsku uniju. Just looking at... okay, okay. Sorry. Uh, just a, a question relating to uh, the, the number of, uh, relating to the number of uh, approved establishments. Osim toga uh, broj ovlaštenih uh, objekata uh, vezano za uzgoj govedine i peradi. Devet država brazilskih smije izvoziti perad u EU uniju. 83 objekta smiju izvoziti govedinu uz konkretna pravila koja se naravno odnose na e, sljedivost, sljedivost mesa unutar tih devet država za govedinu. Za perat imamo osam država koje smiju izvoziti u Europsku uniju 50 objekata se nalazi na popisu, neki su suspendirani, neki potpuno uklonjeni s popisa. Sada imamo dakle 50 e, objekata koji e, mogu izvoziti, a neki su e, izbrisani, uklonjeni s popisa. Evo, nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. Ako nisam, još uvijek vam stojim na raspolaganju. Hvala vam. Zahvaljujemo. Želi li možda još netko uzeti riječ, gospodin Dantan? Postavio sam tri pitanja. Dobio sam odgovor na pitanje o laboratorijima, ali ne o broju veterinara i kako su oni obučavaju i koliko dobro nadziru situacije u klonicama. A također me zanima da li sve te analize eh, same stoke i mesa, da li je to nešto što komisija sama radi ili dobiva odgovore isključivo iz Brazila? Eh, eh, sorry, and you Spomenuli ste 575 tisuća tona mesa. Znate li možda koliko govedine? dine eh, tih 575 tisuća tona, govorite li o zemljama Merkosura ili odakle to meso dolazi? Thank you, Chair. Vratit ću se e, dakle na prvo pitanje vezano za laboratorije. Testovi koje smo napravili, dakle, laboratorijske analize prilikom ulaza u zemlju. To su e, mikrokriteriji, dakle ono što radimo su testovi na salmonelu, a pozvali smo se na listeriozu, odnosno pojave listerioze u Južnoafričkoj republici. A što se tiče brazilskog mesa, nije bilo testiranja na e, listeriju, već na salmonelu. Što se pak tiče obuke i nadzora E, mrtvih životinja. E, mi se nismo time bavili jer su se naše studije zapravo bile nastavak one iz e, glavne revizije gdje je analiza sektora govedine bila pozitivna ali uključili smo provjere vezane za kapacitete, sposobnosti i obuke veterinara e, koji pregledavaju životinje e, prije klanja i poslije. A u izvješćima se svakako poziva i na ono što je zaključeno, uključujući i obuci. Što se pak tiče e, lijekova, to je dio našeg programa nadzora za Brazil. Svake godine Brazil nam treba dati na uvid e, određenu količinu informacija. Dakle, komisija to podatke dobiva i onda ona procjenjuje cijeli taj plan. Za slučaj da nešto nije zadovoljavajuće, e, čine se dodatni zahtjevi E, za svaku zemlju koja je time tome podvrgnuta u ovom slučaju Brazil. Dakle, ako ne dođe do udovoljavanja kriterijima, prestaje se s uvozom. E, dakle, što se tiče samog e, mesa, odnosno govedine, 65 tisuća tona. Ja sam govorio 575 tisuća tona mesa općenito, 65 tisuća tona e, predstavlja govedina koja se uvozi iz Brazila. Mislim da sam sada odgovorio i na ova dodatna pitanja. Hvala. Hvala lijepa. Mislim da nema više drugih zastupnika koji se javljaju za riječ, pa možemo dakle smatrati da smo ovime zaključili tu točku dnevnog reda. molimo dakle da nam e, sve ove odgovore date napismeno, što će biti naročito korisno i koje odlazi uskoro u Brazil. To će biti jako korisno kada budemo u Brazilu. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je deseta točka dnevnog reda. Još jednom hvala komisiji, hvala svima. Dakle, prelazimo dakle, na desetu točku dnevnog reda, a to je kako upravljati globalizacijom, odnosno njenim e, trgovinskim aspektima. E, Izvestiteljica za naš odbor je gospođa Karin Kadenbach. Nadležni odbor za ovo izvješće je odbor INTA, odbor za vanjsku trgovinu, njihov izvjestitelj je gospodin Joakim Šuster. Radi se o odgovoru na komunikaciju komisije o e, uravnoteženoj i progresivnoj trgovinskoj politici za upravljanje globalizacijom. 23. siječnja koordinatori su odlučiti načiniti mišljenje e, na one aspekte koji se odnose na poljoprivredu. Gospođa Karenbach je tada imenovana izvjestiteljicom za mišljenje. Priopćenje o kojem govorimo poziva se na govor predsjednika Junkera o stanju Unije, a dakle odnosi se na komunikaciju od 13. rujna 2017. godine o paketu za ulaganja za dakle progresivne trgovinske aspekte. Govori se o multilateralnim sustavima trgovine koje predstavlja primjerice svjetska trgovinska organizacija e, poziva se također i na sporazume o mandatima za pregovore, instrumentima pristupa tržištu kao i izravnim ulaganjima u inozemstvu. Sva su ta pitanja od e, zanimanja za naš odbor, budući da se odražavaju i na poljoprivredni sektor. Danas imamo prvu razmjenu mišljenja E, s gospođom Kadenbach koju odmah dajem riječ. Dakle, međunarodna pitanja i globalizacija koje su jako značajna za evropska tržišta. Ja, ich darf mich einmal bei dem Vorsitzenden ja ću se zahvaliti na ljubaznim uvodnim riječima predsjedatelju i moram reći da raspravu koju smo malo prije vodili vezano za situaciju u Brazilu predstavlja <laughs> dobar uvod ili dobru pripremu za ovu točku globalizacije i trgovinski aspekti. Zato što smo jasno vidjeli kakve sve probleme globalizacija nosi. I samo uvodno još nekoliko riječi o veličinama za poljoprivredni sektor. Od 2011. godine u našoj trgovinskoj bilanci sa zemljama izvan Unije imamo suficit, dakle izvozni suficit koji, se stalno, e, e, koji stalno raste proteklih godina Naši trgovinski partneri koji su tome pridonijeli su Sjedinjene države i Kina. Ukupna vrijednost izvoza 2016. iznosila je 130,7 milijardi eura, što je plus 1,3% u odnosu na 2015. Dakle, ovi, poljoprivredni izvozi predstavljaju 7% ukupnog izvoza Europske unije. Što se tiče uvoza, 6,6% cijelog uvoza u Europsku uniju, dakle, pokrivaju poljoprivredni proizvodi. Posebno e, je to važno e, za svinsko meso i maslinovo ulje. Uvozni <clears throat> partneri su tu prije svega Brazil. Brazil je jedan od najvažnijih partnera, Sjedinjene države, Argentina i Kina. Osim mesa uvozimo palmino ulje, soju, voće, povrće, čaj. Kolega Šuster u Inteu bavio se samo trgovinskim pitanjima u globalizaciji, a sve ono što se tiče socijalnih pitanja, zaštite okoliša su u drugom planu u ovom e, e, izvješću i mislim da odbor za poljoprivredu mora sagledati i ta pitanja vezano za izvoz, uvoz i za posljedice koje se ne odnose samo na trgovinu, već se odnose i na cjelokupni poljoprivredni sektor. Radi se o vrlo osjetljivom sektoru. Danas smo čuli da uvoz raste, a da je naše tržište ugroženo, pogotovo mali i srednji proizvođači koji proizvode pod teškim uvjetima, bez obzira radili se o manje razvijenim krajevima ili o teško dostupnim geografskim predjelima. Moramo biti pažljivi i ne smijemo e, općenito djelovati protekcionistički. Dakle, to je ta fina razdjelnica. S jedne strane, trgovina je za nas iznimno važna, predstavlja veliku priliku za poljoprivredni sektor, a s druge strane moramo paziti da u međunarodnim sporazumima ne ugrožavamo one vrijednosti oko kojih smo se mi dogovorili, a to je e, ulaganje u održivu proizvodnju, u održivu zaštitu okoliša. Ti kriteriji moraju vrijediti i za cjelokupni uvoz. Ne smijemo imati neuravnoteženu konkurentnost kao što se e, zadnje, u zadnje vrijeme vidi u Europskoj uniji e, za poljoprivredni sektor. Postoji još jedan problem, a to smo već danas raspravljali. To su otkrivanje određenih kaznenih dijela, kriminalnih organizacija. E, čuli smo da problemi s Brazilom ne nastupaju zbog nedostatka sustava, već zbog korupcije i kriminala koji je prožužeo cijeli sustav. Zato u Europi trebamo imati zaštitne mjere i paziti na to da imamo određene mjere koje doista djeluju kao odvraćajuće mjere. Prošle godine sam bila izvjestiteljica za Europski parlament za uredbu o kontrolama. Kontrole će biti strože, pogotovo zbog povrede određenih zakonskih odredbi koje do danas nisu nikoga još odvratile ili zastrašile. Mislim da države članice trebaju tu biti aktivnije kako bismo kaznene aktivnosti spriječili, kaznili, a ne učinili ih lukrativnima. Mislim da je iznimno važno međusobno surađivati. Države članice trebaju surađivati onako kao što surađujemo kod privlačenja vanjskih ulaganja, tako isto trebamo surađivati u sektoru poljoprivrede. Doista možemo se međusobno podupirati, potpomagati, napraviti dobar sustav koji će pomoći boljem iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta, šumskog tla i sl. Treba nam europska suradnja za pitanja koncentriranja gospodarskog zemljišta na poljoprivrednim farmama. Dakle, ne treba nam samo prirodna bioraznolikost, već i bioraznolikost u proizvodnju, proizvodnim površinama u poljoprivredi. Ja ću vas podsjetiti na našu rezoluciju od 30. ožujka 2017. gdje smo govorili o e, okrupnjavanju poljoprivrednih površina. E, nadalje, što se tiče trgovinskih e, sporazuma, želim spomenuti samo Novi Zeland i Australiju. Učinke tih sporazuma također trebamo preispitati, ali ako te sporazume promakramo samo odvojeno, a nikad ne pogledamo kumulativno što je to značilo za evropsku poljoprivredu, tada imamo potpuno iskrivljenu sliku stvarnosti. Slično kao da se recimo bavite lijekovima, a ne pitate koje količine trebate koristiti, iz kojih izvora i tako dalje. I četvrta stvar o kojoj smo danas već nešto čuli u vezi s Brazilom je pitanje suradnje sa svjetskom trgovinskom organizacijom, VTO, Posljednjih dana smo govorili o carinama za španjolske masline od strane Sjedinjenih država. Dakle, na tome treba i dalje raditi pogledati kako ćemo pronaći put uz postojanje i poštivanje VTO pravila, kako ćemo pronaći put evropsku poljoprivredu učiniti i zadržati konkurentnom kroz eh, nadolazeće godine. I na kraju jedna rečenica koju sam izvukla iz govora eh, povjerenika Fischlera, on je bio austrijanac, ali je citirao amerikanca koji je već prije stotinu godina rekao, Richard A. Lee, rekao je, e, približavamo se kraju nacionalno organiziranog gospodarstva. Budućnost je svjetsko gospodarstvo. Svjetsko gospodarstvo je već ovdje. E, mi doista još mislimo da neka pitanja možemo riješiti na nacionalnoj razini, ali to za Europsku uniju nije dovoljno. Moramo pronaći zajednička rješenja koja nas neće isključiti, a s druge strane opet omogućiti progresivno i održivo razvijanje poljoprivrednog sektora u Europskoj uniji. Zato vas molim da doprinesete svojim raspravama da na odboru INTA doista možemo imati programe za poljoprivredu koja će biti okrenuta budućnosti i moći odgovoriti na međunarodne izazove. Hvala vam. Tak, jest problem, kada je Hvala. Da, Kolegice, postoji problem. Koja međunarodna organizacija treba naći rješenje? Za, kad se radi o državama u EU, to su, kad se radi o državama, to su dakle vlade u EU. Komisija je zadužena za pitanja trgovine. Znamo kakva je situacija u svjetskoj trgovinskoj organizaciji i e, znamo što se događa na svjetskim tržištima. Recimo, nedavna događanja vezane za TTIP. Koja organizacija dakle, treba odlučiti o uvjetima na svjetskoj razini? je riječ gospodinu Valkarselu za Europsku pučku stranku. Hvala lijepa predsjedatelju. Naša zajednička poljoprivredna politika traje već 25, godina. Radimo sada na tome da ZPP doista e, ispadne najbolje što može i to u višegodišnjem financijskom okviru koji po prvi puta stvaramo bez Ujedinjene kraljevine. Zato i komisije i države članice moraju nastojati za, zadovoljiti svoje glavne ciljeve, a to je da naša poljoprivreda postane puno konkurentnija. Zato mislim da se trebamo zalagati za otvaranje novih tržišta a, i to upravo onih tržišta koja trebaju najviše našim poljoprivrednicima. Na primjer, voće i povrće, to su sektori koji doista pate i sada još i dalje pate zbog e, veta koje imamo prema, prema Rusiji. A španjolska maslina bi mogla doista predstavljati e, problem ako Trump nastavi sa svojom ofanzivom protiv evropskih proizvoda Europske evropske poljoprivrede. Populisti su oni koji kažu da Europa treba više i bolje zaštititi naše proizvode. To nije prihvatljivo, ali isto tako nije prihvatljiv ni napad Trumpove administracije na naše proizvođače E, maslina koje umjesto da imaju koristi od rada komisije sada bivaju zbog njegovih e, odluka oštećeni. Nadalje, e, što se tiče proizvodnje naranča, naranče iz Južne Afrike su nešto što također dolazi iz zemlje gdje je podrijetlo tog voća nije zaštićeno. Dakle, moram reći da E, trgovinski sporazumi koje sklapamo moraju biti korisni za sve, a tu trebamo imati na umu i situaciju u osjetljivim e, poljoprivrednim e, sektorima. Želimo se naravno okrenuti rastu i razvoju, ali jednostavno ne možemo to dozvoliti e, da se sve to događa na uštrb naših poljoprivrednika. Globalizacija ima doista svojih prednosti, mnoge prednosti, ali nosi sa sobom i rizike. A ne znamo što će Trump učiniti sljedeće, jer ako smo svi evropljani, ako doista e, imamo pravila eh, prema globalizaciji, ali ako ih se ne držimo, eh, onda će neka druga pravila izmisliti eh, drugi i oni će ih se onda držati. Hvala vam. Sada dajem riječ i molim kraće ako moguće gospodinu Agnju. E, hvala lijepa, predsjedniče. Posljednja točka dnevnog reda, dakle, i ova zapravo najgled izgledaju slično jer govorimo o promicanju slobodne trgovine. Postoji međutim sasvim velika razlika kad se radi o Brexitu. Na e, pozivnoj točki dnevnog reda sve brine da će velike, ogromne količine e, mesa, bez obzira kakvog mesa se radi, se mogu proizvesti u Brazilu, s obzirom na način na koji oni to mogu proizvesti puno jeftinije. Dakle, postoji bojazan da e, ćemo na europskom kontinentu se situacija pogoršati i e, zaista e, možemo imati probleme sa zdravstvenom ispravnosti budemo li uvozili sa tržišta od 300 e, tisuća milja daleko od nas. koliko mi izvozimo u Brazil hrane? Gotovo ništa španski proizvođači voća i povrća, francuski e, proizvođači vina jako ovise o, britanskim e, kupcima, ali i tu je zapravo trgovina dvosmjerna i nadam se da to komisija uviđa, a naročito političari koji pregovaraju o budućoj situaciji. Jer Europska unija želi da se nastavi trgovati kao što se trgovalo i do sada s Ujedinjenom kraljevstvom. Hvala lijepa. Pa da, e, i jedni vam Koliko, dakle, e, koliko možemo dakle, mesa uvesti, a koliko prodati vina? Moramo stvoriti sustav trampe. Gospođa Aguilera. Hvala vam, predsjedatelju. Slušala sam kolegicu Kadenbach um, i koji je zapravo cilj ovog mišljenja. Što treba učiniti naš odbor? Trebamo doći do određenih zaključaka jer trebamo biti jednaki ako želimo biti konkurentni i zbog toga uvijek tražimo reciprocitet kod e, sporazuma. I ako toga nema, onda ne možemo biti konkurentni s našim e, poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima. Dakle, postići tu ravnotežu, a da ne ulazimo u protekcionizam, a s druge strane da nas Trump ne uništi jer on naprosto napada ona poduzeća koja e, škode pod, e, po njegovom mišljenju u Sjedinjenim državama. I imamo tri važna proizvođača crnih maslina e, u Španjolskoj protiv kojih je on usmjerio svoje djelovanje. Zato trebamo pronaći druge formule. Naravno, globalizacija nudi e, prilike za naš sektor što trebamo regulirati, urediti i na taj način ćemo ostvariti bolje rezultate. Ono što sam još željela reći jest da su trgovinski sporazumi često nešto što nije e, jednako za cijelu Europu. Postoje sporazumi za među državama koje imaju slične standarde e, kao Evropska unija, na primjer Sjedinjene države ili Kanada, a s druge strane imamo siromašne države ili afričke države, države koje imaju velike poteškoće, koje se tek nalaze na putu razvoja, a koje također potpisuju trgovinske sporazume. I ovdje u tom smislu se manje pazi na poljoprivredu, a isto tako želimo nastaviti trgovati s tim državama u razvoju i zato dolazi do nesrazmjera između tih e, trgovinskih sporazuma, na primjer sa Marokom, sa Tunisom, gdje mi namećemo naše politike, pomažemo tim državama u razvoju, a s druge strane ne smijemo dozvoliti pa nesrazmjer, na primjer sa rajčicama prema Maroku ili maslinama prema Tunisu. Tako da ovdje postoje dvostruka mjerila. Prvo, poljoprivreda se koristi ne pazeći na posljedice, a tamo gdje standardi nisu isti, tu postavljamo e, različite standarde i zato mislim da je iznimno važno da sporazumi budu jednaki, a ne kao sporazum sa Južnom Afrikom gdje smo stvorili nelojalnu konkurenciju i pogotovo za uvoz citrusa ili agruma u um, Europsku uniju koji su bili izravna konkurencija španjolskim agrumima. Dakle, Čini mi se da je mišljenje kolegice Kadenbach možda manjkavo u tim nekim točkama i da to možemo popraviti kroz amandmane. Gospodine Kate, hvala lijepa. E, ovo je primjer da komisija može proizvesti e, dokumente gdje naslov kaže jedno, a sam tekst drugo. Ovdje govorimo o priopćenju komisije o uravnoteženom i progresivnom pristupu svjetskoj trgovini, ali ne nalazimo ništa od toga, nema takvog prijedloga komisije kojim bi se trebala dakle, ukrotiti globalizacija. Za nam, kod nas u odboru za poljoprivredu važno je da se stvari e, dobro postave jer postoje razlika između protekcionizma i e, rada na način da se zaštiti poljoprivredna i trgovina. Ja gledam na trgovinske politike e, baš kao što bi dobar kirurg gledao na pacijenta. Prvo je pravilo, ne smije se načiniti ništa što bi stvari pogoršalo. I e, Pogledajmo kakve su sindikalne politike u Europi. Činjenica jest da velik broj sektora u Europskoj uniji imaju puno poteškoća i treba e, paziti da se ne napravi previše poteškoća u različitim europskim regijama. A e, čini se da e, se na način na koji se vodi trgovina moći ublažiti određeni rezultati posljedice globalizacije kao što su recimo niske cijene, e, e, uvjeti e, rada na trećim tržištima koji su uzrok tome. Međutim, čini nam se, mnogima među nama se čini da Europska komisija želi postići trgovinski sporazum pod svaku cijenu, bez obzira na vrlo ranjive sektore a u poljoprivredi ima različitih e, sektora i primjerice kovedina govedina je jedna od e, takvih ranjivih sektora. Sa našeg stanovišta ovo izvješće treba promicati instrumente kojim će se moći zaštiti neki od ranjivih sektora. E, Fond za E, globalizaciju treba dati neke zaštitne mehanizme za e, radnike čije su tvrtke žrtva globalizacije. Ali u poljoprivrednom sektoru takvih zaštitnih mehanizama nema. Ako brazilska govedina dođe na europsko tržište, a europski uzgajivači goveda moraju zbog toga e, prestati s radom, onda e, je situacija sad takva da oni više ne su konkurentni, dakle osvojači nisu konkurentni i kaže im se pa dobro, e, bili ste loše sreće. E, Rado ću surađivati s vjestiteljicom po svim ovim pitanjima, jer zaista mislim da smo u pitanju trgovinskih politika sada u jednom odsudnom trenutku, a ovaj odbor e, bi trebao napraviti nešto kao i ova komisija po tom pitanju. Zastupnik Andrije. Hvala. Da. E, upravo ovo što je sada rekao kolega jest mišljenje koje ja dijelim. Zahvaljujem Karin Kadenbach na predstavljanju svog izvješća jer e, koji surađuje sa odborom INTA i dakle tu je uloženo puno truda i napora i sasvim sigurno će se uložiti puno amandmana. Globalizacija ima i prednosti, naravno, ali moramo govoriti o kojim aspektima. Primjerice, neki sektori e, e, su sada u krizi. Ako gledamo na e, globalizaciju koja je omogućila akumuliranje bogatstava, to je jedno, ali kada pogledamo je kakva je situacija u, na našim selima i kakva je situacija sa zdravstvenom ispravnosti hrane, E, moramo se ipak postaviti neka pitanja. Jer e, da, globalizacija je dobra, ali samo u nekim aspektima. Jer svakodnevno vidimo kakva je situacija s konvergencijom, našim socijalnim normama, e, zdravstvenim, sanitarnim normama. To se mora primjenjivati kad govorimo o sporazumima i reciprocitetu. Zajednička poljoprivredna politika je negdje gdje povjereni govori o diferenciranim politikama. Jedna stvar za velika poljoprivredna gospodarstva, druga strane su obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Međutim, kada vidimo koliko puno mesa se uvozi u Europu, e, vidimo da to meso može u potpunosti narušiti domaći sektor mesa. Pogledajmo isto tako kakav je europski e, model. Prije svega nekoliko dana u Njemačkoj propala je EKTG Agrar, najveća njemačka poljoprivredna firma. Moramo se zaista postaviti pitanja u kako smo mi sada, e, kakva je zajednička poljoprivredna politika sada, od pet godina od ove reforme želimo li da to bude jednostavno gospodarski sektor protiv bilo kakvog drugog ili e, pak se pitamo što je taj sektor koji se odnosi na prehranu tu su zdravstveni aspekti bitni. Dakle, želimo li da to bude običan sektor kad mijenjate proizvodne proizvode za recimo automobile. Dakle, Moramo znati da je europska poljoprivreda osjetljiv sektor. Europska poljoprivreda mislim da ima budućnosti, naš koncept ima budućnost. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva su e, vizija koja e, ima budućnost. I to mi se moramo pitati na ovom odboru. Hvala. Gospodin Flanagan, prva stvar koju moramo reći jeste da na hranu ne smijemo gledati kao na robu kojom se trguje, kao automobile ili farmaceutske proizvode. Čujemo da moramo biti konkurentni, pa nije loše biti konkurentan, ali ne smijemo uspoređivati jabuke i kruške, jer sada izgleda kao da pokušavamo uspoređivati e, brzog lizača, a i umjetničkog sklizača. Jedan mora što ljepše i bolje za a drugi što brže. Pogledajmo e, kakva je usporedba nas i drugih tržišta i oni i mi moraju proizvoditi hranu. Međutim, oni e, bi morali također štititi i vode, okoliš. Moramo uzeti u obzir kako se stvari rade kod nas, e, što mi sve štitimo. Jednostavno, mi ne igramo na istom terenu. Ponavljam, to je kao da tražite umjetničkog klizača da jednako brzo dođe od jednog do drugog mjesta kao da je i to kao da se pravi da je brzi klizač. Ne, to je evo od e, što se traži od nas. Budemo li tako postupili, više nećemo niti postojati, nećemo moći trgovati, nećemo niti čime trgovati. Ja mislim da je e, se u životu radi o bitnim stvarima od ove pojednostavljene vizije trgovine. Hvala. Točno je da je poljoprivreda vrlo specifična, međutim poljoprivredni proizvodi su istovremeno i roba da način proizvodnje je drugačiji. I jako mi se svidjelo kako ste ovo usporedili sa klizačima. Gospodine Hojzlin. Hvala. I hvala gospođi Kadenbach. Um, kad imamo ovako izvješće, Uvijek je to dobro čuti. Komisija kaže dojemljive stvari. Više smo izvozili. To je bilo jako dobro. Ali tko ima koristi od toga? Jedino trgovina. Kad ja pogledam izvozne brojke mlijeka u prahu, svinjetine i na kraju cijelog tog procesa vidim da se izgubila polovica proizvođača tih proizvoda u poljoprivredi. I onda kakvog to sve skupa ima smisla, moramo se zapitati. Rasprava oko Merkosura. Kad to čujem, moram reći, pa mi nemamo ništa temeljno protiv tih e, trgovinskih sporazuma. Ali zašto ne koristimo situaciju kao Evropska unija? Da doista e, obvežemo druge na poštivanje zaštite okoliša, o ljudskim pravima uopće neću govoriti. Možemo reći dobro, možete trgovati s nama, ali molim lijepo po istim standardima ili pravilima. A to se uopće ne radi ili gotovo se uopće ne radi. Ako kanimo dalje širiti trgovinu, ja moram jednostavno reći da naši poljoprivredni proizvodi nisu spremni za globalizaciju. Sasvim iskreno. Jer poslujemo s državama gdje nema zaštite okoliša i gdje su vrlo niski zaštitni standardi e, proizvođača. Ja sam bio u Čileu s izaslanstvom na mjestu gdje se proizvodi avokado za Europu, jako lijepo. Avokado dolazi vrlo jeftino k nama, ali e, su seljaci tamo lišeni svog izvora vode i voda im se treba dovoditi cisternama. Zašto ne možemo Čileu reći da to naprosto nije prihvatljivo? E, Želimo odgovoriti Donaldu Trumpu. Da, to je sigurno točno. Ali mi kao evropljani moramo inzistirati ne na slobodnoj trgovini, nego na slobodnoj i poštenoj trgovini a to se čini nije ništa važno um, za trgovinski sporazum. Tu se govori o tonama, o količinama, o izvozu i na kraju kod svakog sporazuma trebamo i druge države shvatiti, poput afričkih država i oni moraju moći zaštititi svoje proizvode. Meni je grozno kad vidim da naše mlijeko u prahu po dampinškim cijenama dolazi na tržnice u Afriku. Slično vrijedi i za neke druge e, sporazume. Dakle, države se mogu štititi zaštitnim carinama. A mi onda tako stvaramo dodatne probleme, a ne rješavamo ih. Jer moraju i druge zemlje imati ona prava koja imamo i mi. A ako želimo nešto zaštititi, to trebamo reći i drugima. Hvala vam. E, predsjedatelju kolege, kao izvjestiteljice u Sijeni Zaldea, želim istaknuti nekoliko elemenata koji su navedeni i u dokumentu komisije. Naime, globalizacija će 2025. biti potpuno drugačija, a to se odnosi i na poljoprivrednu proizvodnju. Na našem unutarnjem tržištu vidimo sve veću potražnju za visokokvalitetnim proizvodima, prehrambenim proizvodima, ali i potrebu za višim standardima zaštite okoliša. Ključno je da Europska unija poštuje norme i standarde koji su nam važni. Dobrobit životinja, manje, manja upotreba kadmija, antibiotika, oznake podrijetla hrane jer želimo znati što jedemo. Sve su to pitanja koja Europska unija u trgovinskim sporazumima treba staviti na prvo mjesto, Globalni lanac vrijednosti je također jedan od novih e, rezultata globalizacije i to ima veliki učinak i na našu, naš poljoprivredni sektor. Učinak je i direktan i nedirektan. Postignemo li tu uspjeh, to će nam, time ćemo dobiti nove mogućnosti za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i također će donijeti novu vrijednost globalnoj zajednici jer će se povećati na globalnoj razini kvaliteta proizvoda. Nova politika tu igra ključnu ulogu. Konkurentnost, visoki standardi i načela kojima se osigurava visoke standarde će naše proizvode učiniti uspješnima i na otvorenim međunarodnim tržištima. Hvala. Hvala vam. To su bili svi govornici, a sada dajem riječ izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici. Ja, ich möchte mich ganz herzlich Hvala lijepa svim kolegicama i kolegama na živoj raspravi, na poticajnim um, komentarima. Ja sam doista pažljivo zapisivala, ali bilo bi dobro da dobijemo možda neke nadopune za mišljenje kasnije u pisanom obliku jer se sigurno ovo još može proširiti. Radi se o vrlo širokoj temi i iznimno je važno da pokrijemo sve aspekte u odnosu na globalizaciju, na trgovinske aspekte vezano za poljoprivredu. Više puta smo govorili o našim zaštitnim mehanizmima, o visokim standardima zaštite okoliša i tako dalje a moramo imati i alate da bismo to zajamčili. Eto toliko od mene, hvala vam. Do vam lijepa. Dvadeset i 24. travnja ćemo ponovno voditi raspravu o ovome, imat ćemo i amandmane. Nakon toga Preostaje nam malo vremena da daljnje razmatranje. Zahvaljujem izvjestiteljici i svima koji su sudjelovali u raspravi. Rasprava je doista bila opširna i drago mi je što vam nisam morao ograničavati vrijeme za govor. Imali ste dovoljno vremena. Što se tiče dnevne točke 11, eh, elektroničkom poštom i u papirnatom obliku dobili ste preporuke naših koordinatora. Ako nitko nema komentara, smatram da su preporuke usvojene. Sljedeći sastanak e, održava se 23. i 24. travnja. 24. travnja imamo sastanak, dakle on traje od 14 sati imat ćemo i poseban sastanak odbora na kojemu će sudjelovati zastupnici nacionalnih parlamenta. A bit će tu i povjerenik Hogan i drugi gosti. Pozivnicu te dobiti od tajništva. Ako nitko više ne želi ništa dodati, imamo priliku da završimo sastanak prije vremena, sat i pol. Hvala konferencijskim prevoditeljima, hvala svima. Uživajte u večeri.